Mr. E, još ćemo trenutak pričekati. E, zastupnik Bove još nije ovdje, a on bi želio razgovarati zajedno s nama o ovoj temi e, opći proračun. Počinjemo sada sa popodnevnom sjednicom. E, radi se o problemima ZPP-a nakon 2020. E, budućnost proizvodnje hrane. Naravno da ne trebamo dugi uvod u ovu temu. E, glavna je stvar što je ovdje gospodin Dorfman. On je već iznio svoj projekt, ali mislim da će današnje saslušanje e, ipak e, biti prilika da dobro ocijenimo ovu temu. A onda e, se možemo osvrnuti i na izvještaj gospodina Dorfmana to je saslušanje koji je orijentirano prema budućnosti. Mi e, naravno ćemo govoriti o očekivanim zakonodavnim prijedlozima. Europski e, institut za okološnu politiku je pripremao jednu studiju zajedno sa Trinity College Dublin, sveučilište u Parizu, u e, Dublinu i e, sveučilištem u Ljubljani. E, naravno znate kako e, stoji s vremenskim okvirim kod ZPP-a, znamo koliko je to teško. Stalno govorimo o tome hoćemo li naše stajalište pravovremeno iznijeti, ali najvažnije je sadržaj a o sadržaju će nam danas govoriti stručnjaci. Danas se radi o vašem stajalištu, gospodo stručnjaci. Imamo već mnogo materijala o tome. To, je već pristiglo. Imamo, imat ćemo jednu prezentaciju na PowerPointu i jednu opširniju prezentaciju. E, imamo sve više studija o toj važnoj temi, ali sada dolazimo na naš dnevni red. Pa pozdravljam naše stručnjake, e, gospodina Devika Modersheda, Europski institut za okolišnu politiku, a s druge Jean-Christophe Bureau e, iz Agro Paris Tech sveučilište u Parizu sa Sakle. Kao mm, obično ćemo prvo saslušati naše goste, a onda ćemo imati priliku da postavljamo pitanja. E, imamo sat i pol za ovu temu. To smo predvidjeli tako. Evo, 15 minuta je e, već prošlo, to je naša krivica, jer smo se e, nadali da će doći više zastupnika i zastupnika zastupnice. Imate eh, po 15 minuta za izlaganja. Gospodine predsjedniče, možemo vam uštediti malo vremena, imamo zajedničku prezentaciju i ukupno nećemo potrošiti više 20 minuta, pa će ostati dosta vremena za raspravu. Kao što je rekao predsjednik, eh, eh, odjel za politike naručilo je od nas brzu ocjenu komunikacije komisije kako bismo pomogli e, informirati informirati statusu zakonodavnog procesa. Ovo izvješće koje je pred vama je nacrt. E, to se zove izvršni sažetak, vrlo je kratak, ali još uvijek nema dužeg izvješća na koje se ovo odnosi. To je dokument e, samo informativne naravi za raspravu, bit će i duži kada završimo tu studiju za jedno tjedan i pol. Ako možete toliko čekati, bilo bi dobro. E, mi ćemo govoriti, e, dakle kratko ćemo predstaviti e, studijski tim, koja je svrha studije, kako se uklapa u političke glavne točke ove sadašnje reforme ZPP-a i analizirat ćemo što je novo u komunikaciji, kako smo je analizirali i kako mislimo da bi se te ideje mogle odigrati tijekom zakonodavnog procesa. Mi smo institut za europsku okolišnu politiku, mi smo jedan think tank, dakle skupina koja promišlja politike, e, surađujemo sa e, civilnim društvom, nevladinim organizacijama i privatnim e, klijentima mi e, e, dajemo dokaze temeljene na istraživanjima. Lijevo je e, profesor Helen Matthews, vrlo poznat ekonomist u području poljoprivrede. Od nas je zatraženo da ocijenimo, procijenimo komunikaciju u odnosu na ciljeve i e, da prikupimo mišljenje dionika i da razmislimo o ovoj reformi iz EPP-a. E, e, to ne bi bilo zanimljivo izvješće kada bismo samo gledali izvješće komunikacije koja je vrlo kratka u nekim dijelovima, pa smo isto tako uzeli u obzir E, i puno ideja koje cirkuliraju i rasprave, seminare i druge e, e, doprinose koje je dala komisija i želimo razumno sastaviti jednu sliku iako su sada u ovoj fazi tog postupka stvari dosta fluidne. E, politički kontekst u koji se sve to e, uklapa, kao što je puno ljudi primijenilo, e, sadržava izbore za Europski parlament sljedećeg svibnja, pa je zato dosta teško vidjeti kako bi se mogao ovaj proces završiti sa reformom ZPP-a o kojoj bi se svi suglasili. O tome ćemo kasnije govoriti u našim preporukama. E, no, ako krenemo dalje na samu komunikaciju e, i na e, jedan pregled što ona sadrži, dakle to je kombinacija malo e, preformulnih ciljeva. Dakle, sada imamo pametnu, otpornu poljoprivredu, Sada imamo jačanje brige za okoliš i klimatsko djelovanje i sada imamo kao novo jačanje socioekonomskog e, tkiva. E, samo neke stvari o novom e, naglasku u politici ZPP-a, dakle pametna, otporna poljoprivreda e, e, upućuje na tehnologiju, znanje i više naglaska na otporno ponašanje koje mogu razviti sami poljoprivrednici. A druga ključna stvar koja proizlazi iz komunikacije komisije je prijedlog E, velikog povećanja e, e, subsidijarnosti za države članice koje moraju stvoriti i upravljati novim strateškim planovima ZPP-a. Dakle, ti planovi moraju biti osmišljeni, moraju ih kontrolirati i puno e, samih mjera. Dakle, to je nešto što se dosta komentira u dosta amandmana koji su e, e, predloženi u odnosu na to izvješće. a sada ću dati riječ Jean Kristofu da govori o otpornoj poljoprivredi. Dakle, kako komisija planira ostvariti e, pametnu i otpornu poljoprivredu. Postoje nekoliko e, aspekata u komunikaciji. Prvo, e, izravna plaćanja moraju biti bolje fokusirana. Tu govorimo o namjenskim plaćanjima, o e, granicama, a tu je ideja da mala poljoprivredna gospodarstva Treba e, dobiti potporu i kao primarna stvar, a tu su i neke ideje da zbog potrebe za e, e, obnovu generacije farmera treba davati neke plaćanje izravno mladim poljoprivrednicima. Postoje i naglasak na izgradnju ljudskog kapitala. Puno puta se to spominje u komunikaciji, osobito se uviđa da je razina obrazovanja poljoprivrednika vrlo različita u raznim državama članicama. U e, završno izvješće o tomu ćemo staviti puno brojki. Doista su e, impresivne te razlike, a isto tako i politike ne e, funkcioniraju, dakle politike izgradnje ljudskih, ljudskog kapitala ne funkcioniraju na isti način u svim državama članicama E, osobito e, sustav e, upravljanja znanjem, informacijama. To je nešto što je jako važno i naglašava se u komunikaciji. Postoji ideja da su potrebni dalje napori kako bi poljoprivrednici dobili veći udio u lancu vrijednosti kroz jaču pregovaračku snagu. Tu nema puno detalja, ali postoji još jedna inicijativa u smislu E, nepoštenih trgovačkih praksi. Dakle, e, e, što kaže naša analiza tih pitanja? Postave se pitanje uspostavlja li ta komunikacija najbolju ravnotežu između potpore prihodu postoje izravna plaćanja koja imaju neke e, izravne učinke, ali i neka curenja, a isto tako se više zapravo ulaže u budućnost kroz poboljšanje produktivnosti. E, poljoprivreda Europske unije u nekim aspektima e, dosta razočarava s obzirom na rezultate u odnosu na ukupan čimbenik produktivnosti Dakle, e, dobici e, e, odgovaraju smanjenju radne snage. To je isto problem u smislu zapošljavanja. Dakle, postavlja se pitanje hoće li je li sad taj novac koji smo uložili u ZPP protiv godina, dio je zapravo nije bio ulagan u dugotrajne rezultate poljoprivrede. To je isto jedno od središnjih pitanja te komunikacije. E, tu je zapravo ideja da komunikacija naglašava ulazak mladih poljoprivrednika kroz izobrazbu inovacije, ali nema puno konkretnih prijedloga koji bi išlo dalje od onoga što je već uvedeno e, u e, uredbama iz 2013. Dakle, Europsko partnerstvo za inovaciju u agrikulturi, vjerojatno postoje pozitivne evaluacije, ali tu postoje ograničenja e, u načinu na koji su tome pristupile države članice, dosta nejednako, onda nema neke države članice ne sudjeluju dovoljno, e, a samo mali broj poljoprivrednika sve u ukupno sudjeluje u e, radu e, te operativne skupine u usporedbi sa ukupnim brojem poljoprivrednika. Dakle, treba ići i dalje od ovoga, iako e, već postoje instrumenti u sadašnjim politikama. Tu postoji isto tako ideja koju su iznijeli neki zastupnici da savjeti koji se pružaju nisu uvijek dovoljno neovisni od e, e, dobavljača u nekim državama članicama i postoji potreba da se e, to naglasi. A onda pitanje je kako komisija predlaže ojačati socijalno-ekonomsko tkivo postoji niz umjerenih inicijativa, dakle bolja koordinacija, ta ideja da politike trebaju provjeravati koji je stvarni utjecaj na ruralna područja? E, treba e, e, isto tako uvesti pametna sela, kako vidimo u tom prijedlogu. A onda ima i ta ideja da je potrebna obnova generacija, generacijska obnova, kako bi se popravile, poboljšale politike i produktivnost cijelog sektora. I u komunikaciji se također naglašava integrirani pristup za rješavanje različitog e, nivoa e, prihoda na e, poljoprivrednim dobrima. Dakle, kakva je naša analiza ovih pitanja? Što se tiče povezivosti, to je očito u srži više aspekata tog prijedloga, svakako je to potrebno da bolja povezivost e, da postoji dobra artikulacija između E, različitih e, politika u poljoprivredi, e, ne samo zbog prijedloga pametnih sela, nego zbog prikupljanja više podataka koji će biti potrebni da novi mehanizam za rezultate funkcionira. Dakle, potrebno je prikupljanje podataka koje će pojednostaviti ZPP, imamo neke udaljene tehnike, a i povezivost je potrebna za bolje e, e, rezultate koje daju službe za savjetovanje poljoprivrednika. E, one imaju važnu ulogu u povećanju produktivnosti, i konkurentnosti i rezultata poljoprivrede. U tom smislu istina je da mladi poljoprivrednici će biti bitniji za povećanje produktivnosti, ali postoji potreba za njihovom izobrazbom ako stari poljoprivrednik koji ide u mirovinu bude zamijenjen, ako ga zamijeni sin ili čer, imat će određenih problema i u tom smislu nema dovoljno prijedloga koji su dovoljno konkretni u tom području. Jedna mogućnost je povezati plaćanje za nove ulaze sa eh, izobrazbom i savjetovanjem no, međutim, neke države članice to smatraju e, previše ograničavajućim s obzirom na razinu e, e, verifikacije tih novih farmera. Što se tiče rizika i prihoda komisija naglašava globalni pristup, da ne bismo trebali isključiti privatne mehanizme, to je nešto što e, e, jasno treba podržavati, a postoji ova ideja da se više oslonimo na e, otpornost poljoprivrednika E, vidjeli smo u nedavnoj mlječnoj krizi da su neke poljoprivredne strukture bile bolje pripremljene za e, šokove sa cijenama, one koje su diversificirane, koje imaju e, takvu strukturu proizvodnih trošaka koji su omogućili te fluktuacije. Dakle, potreban je globalni pristup, a ne samo izrada nekih instrumenata za upravljanje rizicima. To treba biti povezano i sa prijelazom na E, oblik poljoprivrede koji je održiv, više održiv, e, Dakle, sada ću vratiti e, riječ kolegi. Hvala lijepa, Kristof. Ako ponovo govorimo o ambiciji komisije e, u odnosu na e, rezultate ZPP-a u odnosu na okoliš, komisija komunikaciji se e, jako jasno kaže da je ta ambicija viša nego prije. A, koji su dokazi za to? Malo ih je teže naći. u ovom dijagramu koji ovdje vidimo, vidite na ljevoj strani postojeću zelenu arhitekturu kapa, E, sa e, e, pridržavanjem kroz sve sektore. Dakle, na ovom dijagramu se vidi sadašnja zelena arhitektura na lijevo, pridržavanje po svim sektorima, ozeljavanje i onda klimatske i okolišne mjere. Na desnoj strani vidimo ono što je prilično dijagram koji pruža povjerenje jer vidimo da se, se stvari pojednostavile u nove e, poboljšane uvjetovanosti. Vidimo da je ovaj desni diagram malo ambiciozni od ozeljenjavanja i e, međuresornog pridržavanja e, jer vidimo veću razinu zahtjeva i onda imamo i E, na vrhu e, e, mjere koje se odnose na okoliš i na plan, okolišni plan iz stupa 1. Dakle, komisija slika sliku prema kojoj želi ostvariti višu okolišnu ambiciju u odnosu na mjere iz stupova 1 i 2 moramo pogledati kakvi su tu detalji i vidjeti je li doista vjerojatno da će se tako nešto ostvariti. Ono što još nismo vidjeli, kako će e, ta nova poboljšana e, uvjetovanost pojednostaviti ozeljenjavanje i ove druge zahtjeve ili e, hoće li doista doći do više razine ambicije. Nismo još vidjeli detalje pravila ove poboljšanje uvjetovanosti, ona su važna. Brin, bit ćemo zabrinuti ako će oni funkcionirati jednako kao zahtjevi za međurezorsko e, pridržavanje i e, sukladnost, jer tu je bilo dano jako puno diskrecionih ovlasti država članica sa E, krajnje različitim rezultatima prema pravilima koje su postavile države članice e, e, oni neke države članice kažu da ćete orati na jedan način ako je termina 7%, neke kažu da to uopće nije važno. Dakle, imate sve vrste različitih varijacija koje se ne, mogu baš sasvim jasno objasniti kroz ove mehanizme međupridržavanja i među E, e, primijetio sam da jedan od amadmana na ovo izvješće govori o samom e, konceptu treba nam snažna jezgra ove, ovih uvjetovanosti sa finim uštevavanjem za pojedine države članice. Spomenuli smo plan, ekoplan u stupu 1, on je vrlo važan no čini se da je dobrovoljen, e, da neće zamijeniti e, vrlo e, važan proračunski simbolizam od 30% ozeljenjavanja. Mislimo da bi možda zakonodavci i u procesu ZPP-a trebali se pobrinuti da e, zapravo se ne izigra okoliš u toj novoj e, e, strukturi. Dakle, sada imamo 30% u proračunu za ozelenjavanje. Dakle, kada pogledamo cijeli ovaj sklop prijedloga, najvažniji je tamo mehanizam isporuke. Mi komisija smatra da cijeli ZPP e, e, je planiran, a da države članice daju doprinose ciljevima Europske unije u e, strateškom planu ZPP-a. No mi ovdje ne vidimo da ljudi imaju mogućnost odabrati kako će koristiti mjeru ozelenjavanja, nego se zapravo radi o tome da to bude zgodno za administraciju države članice, i pojednostavljuju se administrativni uvjeti za poljoprivrednike, ali mogu se neke stvari strateški obaviti sa, čak i sa sadašnjim mjerama, ali uz drugačiji, drugačije alate. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko će teško biti e, profunkcionirati da ovakav e, proces planiranja profunkcionira. Prvo je kapacitet i politička volja da se E, provede pravilno planiranje kada se radi o jako velikim iznosima novca e, ljudi e, nisu naučili ljudi su naučili na ZPP onako kako su navikli i ljudi se moraju naviknuti na ova nova rješenja. Možda ih neće biti bit puno njih koji će ih primjenjivati. A druga velika prepreka je kako je osmišljen E, e, višegodišnji financijski e, okvir. Dakle, u njemu ne možete baš lako objektivno proizvesti strateški plan. Brine nas da će države članice teško moći uključiti dovoljan broj korisnih okolišnih mjera koje bi inače mogle da, je okoliš bolji. Postoji puno neke tehničke prepreke E, e, treba odlučiti koja je vaša tema. Ako želite e, popraviti provedbu ZPP-a da ostvaruje ciljeve EU-a, morate odlučiti koji su to ciljevi i kako ih možete prevesti podatke koje se može prikupljati i mjeriti i prosuđivati. To će biti dosta teško. E, puno e, pokretača u cijelom procesu planiranja e, idu na ruku statusa quo. Ako želite brzo dobiti te strateške planove da svojim poljoprivrednicima isplatite izravna plaćanja koje opravdano očekuju, barem u nekoj mjeri, tada ste suočeni sa vrlo snažnim, oštrim vremenskim ograničenjima za to svoje strateško planiranje. E, dakle, što se tiče e, naših zaključaka i preporuka, mislimo da se previše zaključaka daje na izravna plaćanja. Zapravo bismo željeli više naglaska na to kako se troše, e, troši novac na mjere koje će poboljšati održivost i produktivnost. Imamo ozbiljan, ozbiljna rizik od narušavanja tržišta malo nas je iznenadio e, entuzijazam za kapitalna plaćanja, e, pa to ću vrlo, tako diplomatski sada reći, neću to reći manje diplomatskim rječnikom, e, komisija treba pojasniti što je to u novoj okolišnoj arhitekturi, ona mora biti dobra, ako komisija želi ispuniti svoja obećanja i na posljedku, na zadnjoj stranici, E, taj novi mehanizam isporuke jako je intenzivan u e, odnosu na kapacitet administracije, toga nema dovoljno, trebaju nam novi podaci i s obzirom e, na to da nam uskoro predstoje izbori za Europski parlament, treba iskoristiti to razdoblje da se testiraju neke od tih ideja. Komisija i nekoliko zemalja članica koje će to htjeti mogu uvesti neke da je testirati neke stvari pa ćete onda imati vrlo dobro informiran zakonodavni proces e, o tim pitanjima. To je sve što sam imao reći. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti. Hvala lijepa. Bilo bi lijepo da se svi oni koji žele uzeti riječ sada jave kako bismo to mogli malo isplanirati što se vremena tiče. Gospodin Dorfman će prvi uzeti riječ. E, za vas nema ograničenja vremena. molim da se i drugi jave onda. Hvala lijepa predsjedniče. Neću duljiti jer e, neka od pitanja koja su ovdje spomenuta su već obrađena u našem izvještaju od danas ujutro naročito kad se radi o ulasku mladih ljudi u poljoprivredu. Imam jedno pitanje. E, ovdje ste se jako ograničili na prvi stup. A kad se radi o mladim e, ljudima koji žele ući u poljoprivredu, onda moramo govoriti o drugom stupu, to je stupu za ruralni razvoj. E, mladi ljudi moraju imati e, pogodan okoliš u kojem će živjeti. Ne radi se samo o ekonomskoj strani. Naravno da je i to jako važno. U ocjeni ovog New Delivery Model koji ste dali, nisam baš sve dobro shvatio. U mojem izvještaju smo izrazili e, veliku zabrinutost zbog narušavanja tržišta. To je svakako djelomično pitanje e, plaćanja i kompenzacija, ali e, narušavanje se recimo dešava i onda ako države članice onaj novac kojim se dodjeljuje E, kada one o tome mogu e, vrlo slobodno e, odlučivati. To ide i iznad pitanja vezanih plaćanja. Prijedlog koji je dala prijedlog komisije ne gledam tako negativno kao vi u pogledu ozelenjavanja. Mislim da tu imamo do, E, e, kad se radi o uvjetovanosti, e, boljoj uvjetovanosti, mislim da je to smisleno, pogotovo kad govorimo o oba stupa. Oni se uzajemno jačaju. Države članice će imati mnogo novca u drugom stupu za očuvanje okoliša. Pitanje je također kako se e, dobrovoljni programi za očuvanje okoliša e, preklapaju sa prvim stupom u e, uvjetnovanosti u drugom stupu ima manje jer je to u suprotnosti sa ozelenjavanjem mjere nisu bile moguće u drugom stupu jer su se kosile sa ozelenjavanjem. I na kraju niste ništa rekli, uopće ništa rekli o tržištima za poljoprivredne proizvode. E, to je jako važno za poljoprivrednu politiku. Ne možemo govoriti o samo o poticama prvog i drugog stupa, već moramo govoriti i o organizaciji e, tržišta e, kako bi poljoprivrednici mogli dobiti najbolji mogući rezultat, to jest pristojan dohodak. Hvala. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Loazo ima minutu i pol. Hvala predsjedniče. Ja zahvaljujem na odličnim gospodin Biro, on se on je govorio engleski, podsjećam vas da je Francuska osnivačica Evropske unije. ZPP za nas poljoprivrednike, ozelenjavanje, pametna poljoprivreda, e, uvjetovanost. E, govorim e, o poljoprivrednicima. Oni moraju postati ciljem ovog programa. Poljoprivreda je jedina grana ekonomije koja prodaje uz gubitak imamo troškove proizvodnje, valorizacija proizvoda, E, specifičnosti e, država članica i e, poštivanje tih specifičnosti. Renacionalizacija, to nisu grube riječi. Moramo sve razumno ocjenjivati. moramo razvijati poljoprivredu i dati joj prednost pred urbanim razvojem E, moramo osigurati e, zaposlenja našim poljoprivrednicima, dati im prednost pred emigrantima. E, imamo smanjenje novca u oba stupa i još veću subsidijarnost. Hvala. Gospodin Kolumbija ima riječ. Nije ovdje. Gospođa Ruana.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 poljoprivrednike da žive i e, proizvode hranu u najboljim uvjetima. Imamo izazove i poboljšanja istovremeno zbog, upravo zbog ZPP-a. Globalizacija, ekonomska kriza, klimatske promjene, sve to zahtjeva postavljanje prioriteta. Proračun mora ostati u najmanju ruku na sadašnjem nivou ako želimo da poljoprivrednici e, nastave svoju aktivnost. Trebamo fleksibilne ciljeve u sljedećem ZPP-u. Spomenuli ste gornje granice. E, e, ne znam da li se svi slažemo s tim gornjim granicama slažem se s idejom o, dobrovoljnim e, gornjim granicama. Govorite o drugom stupu. Mislim da on igra ključnu ulogu. Govori se i o izravnim plaćanjima koja su ključna. Treba ih zadržati. Kad se radi o mladim poljoprivrednicima, program je prilično dobar. Ali jednu odrebu treba ukloniti. Mogućnost e, da se spoje e, mirovine i e, subvencije. E, umirovljenici u ruralnim područjima neće moći preživjeti. stoga treba to eliminirati. Želimo poticati mlade poljoprivrednike, stvoriti im dobre uvjete, ali s druge strane ne smijemo zanemariti prava poljoprivrednika koji rade u drugim područjima. E, upravo zbog poljoprivrednika imamo e, sigurnu i dobru hranu po priuštivim cijenama i to hranu e, dobre kvalitete. Kako poljoprivrednik može sve to osigurati bez sustavne financijske pomoći? Gospodin Agnjo ima riječ, izvolite. E, e, nije začuđujuće e, kad, da reagiram kad čujem riječ klimatska akcija. Smanjiti staklenične plinove i emisije CO2 a one bi to mogli napraviti ako koriste glifosat i GMove. Kako smanjiti metan? smanjivanjem broja stoka. Dušikov oksid, kako smanjiti njihove emisije. Komisija kaže da treba uzgajati više proteinskih usjeva, a to je kontradiktorno. Što znači klimatska akcija? E, oni koji ulaze u poljoprivredu, E, to treba e, povećati mislim da treba povećati mirovine poljoprivrednika kako bi mogli živjeti u dostojanstvu e, mislim da su jamstva za kredite mnogo bolja ideja od subvencija gdje može industrija koristiti više gotovine u boljoj infrastrukturi to je odgovor Također bih želio vidjeti da ZPP e, e, e, da ta jamstva budu osigurana od strane industrije, da se ona sama brine za sebe. Evo, toliko od mene. Hvala lijepa predsjedniče i ja bih htjela zahvaliti na ovoj studiji ali fali mi još malo e, zauzimanje stajališta s vaše strane. Kako ocjenjujete izjavu komisiju imali, komisije imali ona viziju? E, govori se također i o raspravi. E, govorimo sada već o, o rezultate E, da se prioritet, prioritet održivosti. E, vidimo e, smanjenja u prvom i u drugom stupu. Vidimo i više ekoloških prioriteta. Tu ne znam kako ćemo s time izaći na kraj. U vašem izlaganju tu ima nekih nejasnoća. Vi kažete jasno da trebamo proizvoditi više, da proizvodnost e, je vaše rješenje. A to je u suprotnosti sa zaštitom okoliša. Mislim da tu moramo odgovoriti na još mnoga otvorena pitanja. Na stranici 11 tu imate, tu ste samo e, dali e, plan komisije, a nemamo primjera od vas što bismo mogli poboljšati. U sadašnjem trenutku tu ima više otvorenih pitanja od odgovora. Vaša izlaganja bi nam trebala dati bolju osnovu za razmišljanje. Hvala vam na ovoj prezentaciji. Ja ću se osvrnuti e, na jednu od vaših preporuka da se previše, e, preveliki naglasak stavlja na direktna plaćanja i na problem niske produktivnosti. To je u principu suprotnosti sa porukama koje dolaze sa strane e, aktivista za zaštitu okoliša. I mislim da i ovo što ste vi rekli nosi same proturječnosti. Druga stvar, ako ste vi poljoprivrednik i ako vaš prihod ovisi o direktnim e, plaćanjima, mislim da na to ne treba stavljati toliki naglasak zato što to nije dobar e, zdrav prihod. I još jedna od stvari o kojoj smo glasali jutros e, jeste novi sustav za plaćanja i prava poljoprivrednika. Što mislite o tome? Neki misle da je to dobra ideja. E, zapravo mi mislimo da je to dobra ideja, ali još uvijek moramo e, shvatiti na koji način će to funkcionirati na razini poljoprivrednika i kako će se taj novac distribuirati. Zatim obuka e, mladih poljoprivrednika, to je bar u mojoj zemlji e, jedan od uvjeta za dobivanje potpore. E, I na kraju još jednom moram reći da sam stvarno e, iznenađena vašim komentarom o niskoj produktivnosti. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin De Castro. Hvala vam. Hvala kolege na ovoj vrlo interesantnoj prezentaciji. Evo samo jedno kratko pitanje. Govorili ste o fleksibilnosti e, zemalja članica prema tom novom e, modelu e, isporuke. Zar vi tu ne vidite da bi to samo moglo zakomplicirati stvari zemljama članicama i to posebice onim zemljama koje mm, prema Ustavu znatne ovlasti dodjeljuju svojim regijama, tu najprije mislim na Španjolsku, Italiju ili na Njemačku. Zar se ne bi... Zar ne bi to sa toliko tih novih osnovnih modela mm, dovelo do samo većih problema kao što se događa i sa planovima za ruralni razvoj. Bojim se da u takvom slučaju Eh, ako svaka regija ima dva plana, jedan za eh, ruralni razvoj iz eh, drugog stupa i jedan iz prvog stupa, zašto ne bismo onda mi to sve zajedno sufinancirali? I na kraju, ako se te ovlasti ostave zemljama članicama, zar nije to rizik i za samu zajedničku poljoprivrednu politiku? Zar neće ona na taj način zapravo vratiti se na neki Eh, u neki oblik renacionalizacije? Hvala vam, sljedeći govornik. Hvala lijepa, imam tri konkretna pitanja. U prvom redu eh, narušavanje tržišta. Ako dođe do eh, renacionalizacije, moglo bi doći do toga. Pitanje što su politike koje moraju neophodno ostati zajedničke zahvatanje u, na tržišta kako bismo, kako bismo mogli uskladati e, tržište sa potražnjom u Europskoj uniji a kako bismo mogli formirati cijene kako bi e, poljoprivrednici mogli biti nezavisni od tržišta poticaj za potrš, površine samo uz poštivanje javnog interesa zdravlja i okoliša. E, e, kako će onda stajati s tim poticajima? Hoće li se oni uopće isplaćivati? Gospodine predsjedniče, Um, ova je prezentacija bila jako dobra e, i mi smo također imali priliku iznijeti stavove naših klubova. I bilo bi nam drago ako biste mogli neke aspekte bolje pojasniti. Recimo prijedlog komisije. Smatrate li e, da će se ovim e, prijedlogom situacija u poljoprivrednom sektoru u Europi poboljšati ili pogoršati? Zato što potpora e, u nadolazećem razdoblju će padati zbog Brexita, a brojke su već objavljene, dakle potpore padaju za određen postotak. I druga stvar, nemamo dovoljno mladih poljoprivrednika. Tako da uvjete, uvjeti u, to jest okolnosti u poljoprivredi nisu e, najbolji, mladi se odlučuju za druge e, profesije i u novim zemljama, u recimo u Litvi, u baltičkim zemljama, naši poljoprivrednici se odlučuju za rad u inozemstvu. Z zbog e, toga što je razlika u e, dohocima golema i kad dobivate niske plaće onda su i cijene niska, niske, a osim toga e, ne postoji nikakva regulacija lanca proizvodnje hrane, tako da se događa da se novac daje za potporu mljekarima, a onda proizvođači i maloprodaja smanjuju cijene i ne postoje nikakvi mehanizmi da bi se to iskontroliralo. Recimo, tu niste dali nikakve e, informacije. I zanima me, hoćemo li uspjeti e, stvoriti konkurentnu a, poljoprivredu u Europi s, s ovim novim prijedlogom komisije? Sad vidimo da postoje i razlike u plaćanjima koje su također velike. To znači da poljoprivrednici u mojoj zemlji će se teško natjecati sa poljoprivrednicima iz drugih zemalja članica. Hvala vam. Hvala vam. E, ja želim zahvaliti našim gostima koji su nam e, objasnili ovaj dokument. I slažem se e, s onime što su oni rekli, dakle, da je to jedna otporna poljoprivreda, to je cilj ovog ove nove komunikacije, ovog novog prijedloga. Prema značenju u riječniku to je znači opisuje osobu koja bježi od vrlo teških uvjeta. Stoga moramo shvatiti da sam taj dokument i sam taj prijedlog nije baš idealan za našu poljoprivredu bojim se da će to naštetiti našim uzgajivačima i trebali bismo zapravo raditi na boljoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Stoga vas sada želim pitati, na koji način smatrate pomiriti dobru poljoprivrednu politiku i snažnu poljoprivrednu politiku sa e, planovima za subsidijarnost koje smo čuli iz komisije? Na koji način planirate e, s planovima koji mogu biti nacionalni i regionalni, da će takvi planovi imati europski učinak. Bojim se da se tu potpuno gubi taj europski duh te politike. Kako je moguće da imamo zajedničku snažnu poljoprivrednu politiku a, sa rezom od 15% za ruralni razvoj u drugom stupu ZPP-a prema riječima Junkera? kako ćemo e, imati više sufinanciranja između zemalja članica koje imaju različite mogućnosti ulaganja, neki bolje, neke lošije, kako možemo reći da će nas to učiniti snažnijima? Ja mislim da će nas to samo učiniti slabijima. Subsidijarnost će otvoriti e, vrata kraju zajedničke poljoprivredne politike. Slažete li se s ovime što sam ja sada rekla? E, uvažena zastupnice, e, Europa je snažna zbog svoje raznolikosti. Zašto ne možemo reći da je i europska poljoprivreda snažna zbog svoje raznolikosti? E, u vašoj regiji poljoprivreda cvijeta. Znam, bio sam tamo na misiji i to je stvarno fantastično. Ali recimo u Finskoj je poljoprivreda drugačija ima neke druge e, pozitivne strane. Mm, moramo pod svaku cijenu izbjeći generalizaciju i ne svrstavati se pod isti krov. Mislim da moramo podržati e, subsidijarnost pod uvjetom da ne utječe negativno na e, konkurente. Hvala vam, sada rećemo gospodin Bogović. Hvala vam na ovim izlaganjima. Možda nedostaju neki komentari. ali e, ton i sam cilj te rasprave je dobar. Imam tri pitanja. E, prvo se odnose na e, greening ili ozelenjavanje. Bojim se da ovo što je pripremila komisija, čime se traži veća subsidijarnost zemalja članica, kad je reč o definiranju mjera za zaštitu okoliša, bojim se da da će poljoprivreda biti pod e, znatnim pritiskom i e, sve veća fragmentacija na razini Europske unije. Istina je da e, mjere do sada nisu funkcionirale, ali to ne znači da e, sad moramo pustiti da poljoprivreda propadne. Što se tiče mladih poljoprivreda, moramo se vratiti na ono e, što je napisano u uredbi iz 2013. i uredbi Omnibusa, dakle da povećamo prihode za male poljoprivrede. taj paket koji je osmišljen je dobar. A šta to, što vi o tome mislite? osiguravanje mirovine za one koji se rađaju na vlastitom imanju, je li to dosta dobra odluka? Kako bi se izbjegla, izbjeglo, izbjegao odlazak ljudi sa sela. Isto tako poticanje razvoja, ne znam, turističkih djelatnosti, na primjer, korištenjem i drugih fondova iz kohezijskog ili strukturnog fonda. Sve to kako bismo e, izbjegli e, da mm, ruralno područje ostane dakle pozadi. A osim toga treba raditi na digitalizaciji. Jasno je svima da e, svi ciljevi se ne mogu postići. Fleksibilnost, produktivnost, zaštititi okoliš a isto vremeno biti orijentirani prema svjetskom tržištu. Sve to ne može e, zajedno funkcionirati. E, mi smo potpisali e, sporazum o klimatskim promjenama u Parizu. Ti, a, ti a, ako je sve to dobrovoljno, ovaj rad za klimatsko zaštitu klime, šta će se onda dogoditi? pitanje za mene je sada se e, pripremaju planovi a što se događa ako se ljudi ne drže tih planova? Ko će biti kažnjen? E, poljoprivrednici ili tko? E, to je samo je prazna prijetnja ako kažem ako samo se prijetima nema konsekvencija. Komisija govori e, u drugom e, stupu o osiguranju protiv rizika, e, a imamo i rezanje sredstava. Da li je ova mjera osiguranja od rizika smislena? Kako ćemo sve to postići s manje novca, to mi nije jasno. Danas ujutro smo došli do važnog zaključka. E, mi smo, e, imamo ovaj e, delivery system, smo se složili. imamo jedan nemoralni prijedlog, nemoralno zato jer je to prelijepo zvuči da bi bilo istinito države članice same primjenjuju planove, provode ih. Nemamo, tu nema kontakta sa poljoprivrednicima, nemamo kontrola. E, moje pitanje rezultira iz sljedećeg. E, gdje su tu poljoprivrednici? Pripremamo politiku za poljoprivredniku, tužimo se zbog birokratizacije E, e, e, imamo kontakt između Brisela i nacionalnih vlada gdje su tu poljoprivrednici. Drugo ste vi već i sami spomenuli. Zajedništvo poljoprivredne politike je u pitanju jer je provedba u državama članicama različita i treće, veseli me što ste rekli, e, povećanje proizvodnosti je u, fokusu. Što o time mislite? E, da li će izravna plaćanja biti e, bazirana na proizvodnosti ili kako će to biti? Hvala lijepa. Gospodin Kalbije ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja bih postavila e, jedno pitanje autorima ovog izvještaja. To je ključno i osnovno pitanje. E, prva poljoprivredna regija, e, to je Akvitanija. Ona proizvodi vrlo kvalitetna goveda kao i kukuruz i perad i paštete da li su prijedlozi e, komisije efikasni? E, kad vidimo poljoprivredne politike naših konkurenata e, i poljoprivredne politike SAD-a i recimo politike u Brazilu. Hvala. Gospodin Devega ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Većina onoga što sam ja želio reći su već spomenuli ostali kolege. I ono što me zabrinjava je da svaki puta kad komisija donosi odluke, a da pritom prije toga ne razgovara sa proizvođačima o tome kako unaprijediti stvari za poljoprivrednike. Dakle, a kad i razgovaramo s njima, komisija opće to ne vodi računa o tome. Tako da mislim da bi trebalo osigurati bolju koordinaciju. Što to zapravo znači? Kada god govorimo o koordinaciji, komisija misli da to znači da treba nametati programe. Svaki puta kad govorimo o koordinaciji, komisija jednostavno ne vodi računa da postoje razlike između poljoprivrednika i između e, različitih zemalja. A ne možete imati konkurentnost dokle god imate razlike u plaćanjima. Ne možete imati uspješno, e, uspješnu konkurentnu poljoprivredu ako imate takve razlike. A što je sa nasljeđem? Što ako recimo netko želi naslijediti farmu, mi nemamo rješenja e, za mlade ljude, nemamo načina kako ih potaknuti da e, se krenu baviti poljoprivredom. Gospodine Flanagan, na e, stranici 10 gdje se govori o jačanju socio-gospodarskog tkiva, govorite da dakle da postoje instrumenti za ublažavanje rizika. Recimo u SAD-u ne odustaju od toga, a da li to znači da poljoprivrednici e, imaju manje novaca? I sad ponovno ću dati isti primjer. E, nedavno je završio jedan e, golf turnir i nagrada je bila između 5 do 6 milijuna dolara i kao što sam rekla, rekao, E, dakle, nijedan od poljoprivrednika nije dobio taj novac, već su ga dobili Tiger Woods i njegovi kolege. Kako mislite da bi to funkcioniralo? E, dakle, mislite li da bi ljudi mogli upravljati novcem koji trenutačno idu poljoprivrednicama i bi li taj novac mogao otići u krive ruke? A mislim da ovdje miješamo neke stvari kad govorimo o Brexitu riječ je o odluci komisije da odustane od eh, hranjenja ludi do toga da ljudi se svađaju. Mi smo odustali od eh, toga da novac dajemo za proizvodnju eh, hrane, industriji za proizvodnju oružja. Je li itko od vas ikad se zasitio na hrani od metka? Mislim da nije. Peter Jar e, je postavio pitanje gdje je poljoprivrednik e, i ja to postavljam mm, u ovom prikazu nismo ništa našli u, u analizi o poljoprivrednoj strukturi malih i srednjih e, gospodarstava. Ako govorimo o, o ekologiji, ekonomiji i socijalnom pitanju, onda je dobra agrarna struktura i mala i srednja gospodarstva vrlo važna. E, primjer, imamo studiju sveučilišta u Göttingenu iz prošle jezine, bioraznoglist u poljoprivredi je analizirana. E, mala gospodarstva imaju mnogo više bioraznolikosti od velikih. E, e u velikim strukturama gubimo bioraznolikosti. To eh, je dokazano. Zašto u ovoj analizi ne dolazi do izražaja poljoprivredna struktura, struktura gospodarstava? Hvala vam. Ovo je bilo i moje pitanje. I htjela bih se pridružiti onome što je rekla Ester. Vi ste, predsjedniče, sami rekli da postoje raznolikosti. No slažem se i s onim kolegama koji kažu da multinacionalne tvrtke koje također predstavljaju poljoprivrednike, da će i one gledati odakle dolaze e, poticaji i gdje je sufinanciranje. I vjerujem da će premještati svoja sjedišta. Zbog toga sam i podnijela jutros jedan amandman ja se stvarno e, bojim zato što postoje velike razlike kada je riječ o financiranju, kada je riječ o poticajima koji će stizati u e, zemlje članice. A zatim je tu i problem sa obiteljskim gospodarstvima o kojima smo već čuli. Hvala vam. E, prije nego što dam riječ poljoprivredi, E, i ja bih postavio jedno pitanje. Rekli smo da smo uložili jako puno novaca u zajedničku poljoprivrednu politiku. Jesu li ti novci mogli biti bolje uloženi, jesu li mogli donijeti bolje rezultate, jesmo li mogli bolje ta sredstva usmjeriti? jesmo li mogli unaprijediti učinkovitost tih e, sredstava? I koji su naši prioriteti? Je li to koncentracija tvrtki i samim time onda poboljšanje učinkovitosti e, i poboljšanje proizvodnje? Ili želimo zadržati sadašnji poljoprivredni model zadržati sadašnje europske standarde i pjedam se e, na koji način onda možemo e, povećati prihode našim poljoprivrednicima kako osigurati taj model a istovremeno osigurati poljoprivrednicima dohodak htio bih e, čuti i o tome koje inovativne instrumente možemo iskoristiti. Da, uvijek govorimo o ciljevima, o ovlastima. No što učiniti kako bi zajednička poljoprivredna politika bila stvarno zajednička e, bez obzira na znatne različitosti u Europi i poljoprivredne i klimatske Um, okoliša, uh, razlike koje se odnose na tradiciju i tako dalje. Ta raznolikost je li to uh, problem ili je to dodana vrijednost? Ja smatram da je to dodana vrijednost. Koje instrumente možemo osmisliti kako bismo potaknuli i raznolikost, ali i e, subsidijarnost. Jer vrlo često slušamo kako u e, dokumentu komisije nisu navedeni jasni ciljevi. Ali, a što bismo pak rekli da nam pak komisija detaljno nalaže što sve ZPP mora postići. Onda bismo pak rekli pa komisija nam e, sve nameće, sve definira, nema uopće više nikakvog um, nikakve slobode, nemamo nikakav manevarski prostor. Dakle, trebali, pokušavam shvatiti samo koji je pravi e, put. Zatim, e, plaćanja za nove poljoprivrednike. E, ma danas, je li jednostavno pokrenuti gospodarstvo od nule, jedno poljoprivredno gospodarstvo od nula. Ko će kupiti zemljište, zgrade, eh, opremu, hoće li to učiniti banka ili hoće to na neki specifičan fond? dakle, prema tim promjenama će se promijeniti i eh, razina proizvodnje. Ne vjerujem da ćemo E, u budućnosti imati poljoprivrednike koji će pokretati svoja gospodarstva na temelju današnjeg modela. Zatim, e, ne govori nitko ništa o proračunu, svi govore o novim izazovima, ali e, situacija u poljoprivredi je vrlo jasna. I moramo zaštititi taj način i tu kvalitetu života i zajamčiti siguran prihod. Da li se to može učiniti kroz zajedničku poljoprivrednu politiku? No, da se vratimo na vanjske okolnosti. neke od njih definitivno ne pogoduju u poljoprivredi. Jutro smo razgovarali o Mercosuru i o sporazumu sa Brazilom. Mi kao odbor moramo riješiti sva ova pitanja. U parlamentu nemamo uh, sveukupni sporazum o ZPP-u. Um, kada dođe do krize, do uh, jednog teškog trenutka, e tada se svi sjete poljoprivrede i da vas podsjetim, ne tako davno u ovom odboru netko je uh, pitao što je još potrebno u okviru ZPP-a da bi se E, osigurala e, sigurnost proizvodnje hrane u Europi. Evo sada iz tajništva e, dobivam poruku da moram stati i dati riječ predstavnicima opće uprave za poljoprivredu. Stoga evo sada ću zatvoriti usta. Hvala tajništvu i dajem riječ predstavnicima komisije. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče, ne brinite, kratko ću govoriti. Prije svega zahvaljujemo profesorima na ovoj studiji, a i Europskom parlamentu, što je osigurao ovaj ovo mišljenje o našoj komunikaciji. E, samo vrlo kratki komentar. Prvo što se tiče postupka i vremenskog rasporeda, kasnije ću govoriti o sadržaju izvješća. Prvo, Mislim da kada e, mi prespitujemo ovu komunikaciju koju smo objavili 29. studenog, važno je e, ne gledati je izolirano od nekoliko analitičkih dokumenata koji su se kasnije pojavili koje mislim treba uzeti u obzir u toj analizi posebice e, nekoliko tjedana poslije toga mi smo objavili ocjenu mjera ozelenjavanja. To, je to su važne informacije za ovu raspravu a i Svjetska banka je e, e, predočila zanimljivu studiju o rezultatima ZPP-a i utjecaju na socijalno-gospodarski razvoj ruralnih područja. Jer kada preispitujemo ovu komunikaciju i analitičke podatke i, e, i dokaze u njenoj podlozi, važno je uzeti u obzir i te druge dokumente. I još jedna vrlo važna stvar jer evo ovo je jedan proces koji traje. Za nekoliko tjedana predoći ćemo zakonodavne prijedloge. Željeli bismo dakle da gledate zajedno tu komunikaciju sa zakonodavnim e, prijedlozima, a komisija će objaviti vrlo cjelovitu e, ocjenu učinka tu će biti ocijenjeni različiti scenariji sa puno dokaza i to će sigurno obogatiti raspravu i dati e, materijala za razmišljanje za e, rasprave koje su u tijeku. E, imat ćemo i nekoliko dodataka. Jedan će biti, sadržavat će sve E, analize, doprinose javne rasprave, doprinose raznih institucija i različite informacije koje su bile dane tijekom cijelog tog procesa. Dakle, govorimo o, e, u kontekstu ovog vremenskog e, rasporeda, sada govorimo o komunikaciji iz prošlog studenog, a umeđu vremenu je došlo do mnogo novih stvari, a vidimo i da ova studija još nije dovršena i nije zapravo još uzela sve te elemente e, u, obzir. Što se tiče sadržaja, neću ulaziti u detalje kada dobijemo cijelo izvješće, detaljno ćemo ga analizirati, a isto tako moramo pričekati nekoliko tjedana da možemo imati cjelovitu raspravu o tome što komisija zaista predlaže. Naravno, e, ovo je studija komunikacije, ne prijedloga i u, raspravama koje su se ovdje vodile mnogi ljudi su govorili o prijedlogu komisije. Komisija je predložila neke ideje, dala okvir raspravi, no zakonodavni prijedlozi doći će e, tek za nekoliko tjedana uzet ću obzir različite, e, e, različite inpute pa u odnosu i na reakciju na komunikaciju komisije. Što se tiče analize koje su evo dali profesori, općenito govoreći mi ne sporimo analizu koja govori o različitim gospodarskim izazovima, tu možemo podijeliti s njima njihovo mišljenje, no želim ukazati na tri konkretna aspekta gdje se ne slažemo. Prvo, što se tiče e, kritika u koje ste iznijeli u odnosu na postupanje prema izravnim plaćanjima. Mi mislimo da sve e, ono što smo vidjeli u ovoj prezentaciji. E, stajalište koje ovdje je predočeno malo je usko u obziru na ulogu koju imaju izravna primanja u sveukupnoj poljoprivrednoj aktivnosti. One nisu tu samo za potporu prihodu, nego uloga im je i osigurati određenu razinu zaštite okoliša. E, spoj okolišne prihodovne dimenzije izravnih plaćanja mora se uzeti u obzir. Ne možemo ih analizirati samo iz ekonomskog motišta i onda raspravljamo, krenemo raspravljati o njihovoj ulozi za produktivnost. Tu smo onda ispustili jako važan dio te slike, a to je povezano i sa ulogom ozelenjivanja, sa ulogom e, e, budućeg, e, buduće okolišne arhitekture. Mi smo u komisiji uvjereni da izreba plaćanja treba zadržati, ne samo da jamče stabilnost prihoda poljoprivrednika, nego i kao alat za osiguranje zaštite okoliša. Onda tu ima još jedna stvar. Puno se u izvješću, a i u raspravi govori o mladim poljoprivrednicima. Jasno je da su, oni, imaju veliko prvenstvo za komisiju, ali želim pojasniti e, u našoj komunikaciji E, a i s obzirom na različiti input koji nam je dao Europski parlament, ovo izvješće i čuli smo i razne glasove ovdje, e, mlade farmere podržat će oba stupa koji mogu pridonijeti e, ovom cilju, a to je generacijska obnova komisija nije usmjerena samo na jedan stup, nego na dva stupa, upravo suprotno na oba stupa i na potrebi za boljom sinergijom između različitih intervencija u različitim e, e, stupovima. I e, na posljedku posljednji komentar o pitanju ravnopravnosti u, jednakih snaga. Ovaj novi model kako ga osmišljava komisija imat će nužna zaštitna sredstva koja jamče očuvanje ove ravnopravnosti u, igrača. E, isto tako stavljam na danju raspravu, neko je govorio o nedostatku e, e, potpori ograničenja u odnosu na potporu na E, dvostruku potporu, e, sada o tome odlučuju države članice. To nije dokaz e, u budućnosti taj, te odluke će biti integrirane u budućim planovima ZPP-a. Dakle, komisija će tu imati ulogu u tome E, što države članice u tome žele učiniti. To se primjenjuje i na neke zahtjeve za okoliš, kao ozeljenjivanje e, države članice e, primjenjuju određene iznimke, obavještavaju komisiju, ali komisija nema dokaz o konkretnoj provedbi ozelenjavanja. Dakle, tu su okolišni uvjeti, u budućnosti će ti elementi biti E, e, povezani, dakle e, važna je ta vezana potpora i mi ćemo imati ulogu u budućoj vezanoj potpori. Dakle, htio sam se usretočiti na te elemente no u svakom slučaju otvoreni smo, želimo pratiti ovu raspravu. Nakon što izvješće bude dovršeno, rado ćemo razmijeniti mišljenja sa profesorima i naravno htio bih i pomoći sa objavljivanjem zakonodavnih prijedloga. Mislimo da će procjena učinka dati puno dokaza, analitičkih podataka, scenarije ćemo predočiti za koje smo uvjereni da će biti od pomoći i za članove akademske zajednice, ali i za one koji izrađuju politike za budućnost. Hvala. Hvala lijepa na ovom izlaganju e, i na ovoj propisno dobroj ocjeni problema. E, komisija nam kaže e, da će dobiti sada ona više ovlasti u strateškim planovima. Ja, mene to ne brine. Jer ako jedna država članica ne može opravdati svoje e, korištenje sredstava, onda će biti e, kažnjena. E, država članica ima uvijek naravno mogućnosti da opravda svoje mjere. Zato imamo mnogobrojne primjere kako ti to može biti uspješno. Ova ocjena će biti od velike vrijednosti u tome. E, sada će dobiti naši gosti riječ. Svaki dobiva pet minuta za odgovor. Hvala lijepa. E, zaista sam uživao u ovoj vrlo poticajnoj raspravi. Počnemo s onim što je rekla e, komisija. Naravno, komisija temelji svoje planove na puno dobrih dokaza i mi smo ih pribavili. Tu govorim izravno i o ocjeni e, mjera ozelenjavanja. E, e, mislim što se tiče izravnih plaćanja, čujem to što kažete, ali ako znamo da se kroz novu uvjetovanost, kroz tu veliku količinu novca kupuje bolje mjere za okoliš, onda moramo vidjeti kako je ta nova uvjetovanost. Zaista ćemo rado u tome sudjelovati i pomoći to razviti nakon što bude dostupno. No, s obzirom na ovaj vremenski e, pritisak, e, oprostit ćete mi, ali ipak sam e, izrazio određeni oprez. Što se tiče ravnopravnosti igrača u tom području, trebamo vidjeti u kojoj će mjeri e, se biti dopušteno da se ti planovi odstupaju od onoga što prioritiziraju, što pokušavaju postići. To je teško pitanje, a vidim malo odgovora u ovoj fazi, no ipak mislim da ako e, neki ciljevi kao što je na primjer okoliš koji bi mogli e, biti manje zastupljeni u kontekstu e, e, e, političkom kontekstu. Ako nešto toga neće dobiti pravo prvenstvo, onda zapravo možemo reći da u, ovom ZPP-u i nisu ostvareni svi ciljevi koje smo htjeli ostvariti. Ono što ste e, rekli o e, e, vezi ili napetosti između okoliša i prihoda poljoprivrednika, postoji puno okolišnih koraka koji se mogu poduzeti, koji će poboljšati prihod, povećati prihod poljoprivrednika, recimo uzgoj leguma, dakle imate mogućnost korištenja manjeg, e, manjeg nojva, manje... Mm, dakle, postoje određeni usjevi koje možete uzgajati e, e, sa manje troškova, sa većim prihodom, a to je dobro za okoliš. Mislim da je nekoliko puta postavilo pitanje postoji li tu revizija, mislim da da ali mislim da će to biti vrlo izazovno. Tu će e, se zahtijevati puno mašte i strateško planiranje e, kod svih koji sudjeluju u tom procesu. No vizija e, je takva u kojoj će poljoprivrednici biti bolje prilagođeni, koristit će znanje, vještine koje će se prenositi između institucija i poljoprivrednika u cijeloj Europi kako e, bi ostvarili dobiti koje trebaju ostvariti, a koji su potpuno održivi u smislu naših dugoročnih okolišnih politika. Pitanje regije je spomenuto. Da, stvari postaju kompliciranije e, u smislu strateških planova ako imate više e, pokrajina, regija, ako imate, na primjer, savezne države, pa imate podjelu nadležnosti, onda recimo je središnja država će vam biti nadležna za stup 1, a lokalna samouprava za stup 2. To e, može biti nezgodno, može se to u načelu napraviti, ali to zahtjeva još više e, političkog kapitala da se tu ulaže. E, potrebna je zgradnja povjerenja, dakle to ponovo osnažuje ono što sam rekao da to ipak treba probati u praksi prije nego što se definitivno e, pređe na pravu primjenu. No evo e, sada ću e, se ja zaustaviti. molim kolegu da odgovori. Hvala. Hvala lijepa. Izvještaj koji će doći mi smo željeli ostati na tehničkom nivou Nismo htjeli da dati e, previše osobnu sliku ili neku borbenu sliku. E, nastojali smo biti objektivni. Mm, a ja ću sada dati nešto subjektivnije usmeno. E, postavljeno je pitanje ima li kakova vizija komisije u, u ovome nemamo li možda previše subsidijarnosti E, što bi e, narušilo ZPP. E, naravno, to je rizik. Ja se slažem s onim što je rekao gospodin De Castro. Moramo vidjeti odakle dolazim. Ja sam bio sa gospodinom Barnijevom u Ansiju u 2008 on je dao neku viziju tada, međutim ta se vizija nije ostvarila. E, e, e, komisija ne smije ako nemamo zajedničku viziju postoji veliki rizik moramo, imamo jedan e, strogi zajednički okvir. E, nešto što je u zajedničkom interesu, a to je u prvom redu okoliš. E, ako, se toga držimo, onda mm, ne znam kako će države koristiti sredstva. sredstva Mm, e, vidjet ćemo hoće li e, porezni obveznici Evropske unije željeti plaćati za nešto što više nije zajedničko i što im ne donosi koristi. Što se tiče e, produktivnosti i sukoba koji postoji između toga da trebamo održiviju, ali i proizvodniju poljoprivredu E, e, proizvodnost je, e, se dijeli sa brojem sudionika. Postoji ta ideja da možemo imati, kao što je rekao jedan francuski znanstveni, autonomniju poljoprivredu i poljoprivredu koja je otpornija na krize. Mislim da to treba poticati ali je važan ovaj zajednički okvir u budućem ZPP-u. Ono što je rekla gospođa Maginis, važnost izravnih plaća, plaćanja i opasnost e, smanjenja tih izravnih plaćanja. Moramo e, znati da ta a ovisnost o tim plaćanjima je malo indogena iz kraja iz kojeg ja dolazim. tu je bilo mnogo, mnogo državnih potpora. Tu imamo tla koja su u tom kraju, imamo mnogo loših tala ali zbog ovih potpora e, je zemlja postala užasno skupa. 10.000 e, eura po hektaru, to više nije realno. E, imamo naravno i prilagodbe. Moramo imati malo fleksibilniji okvir. A što se tiče o potrebi da imamo okolišni okvir koji je mnogo zajednički, mislim da je to nešto e, gdje postoji e, u sadašnjem predlogu postoji rizik da će to ostati samo na nivou, nivou ozelenjavanja naročito ovo zajedničko ozelenjavanje kroz zelena plaćanja. E, imamo tu jedan određeni rizik. E, e, ali to će biti naravno uvjetovanost prvog stupa. mislim da postoji opasnost da ćemo se tu vratiti unatrag. E, možda je potrebno da se vrastati i sam život. Želite li to? Je li to e, vaša ambicija? E, većina nas kaže, porezni obveznici kaže se da nisu spremni plaćati za to, ali kada znaju zašto plako, uskogrudno i kratkoročno što se tiče i politike za okoliš. Moramo, e, da zahvaljujem. A sada čekamo opširan izvještaj mm, koji ste nam obet 2019. Svi dijelovi. E, e, naš izvjestitelj je Ramon Luis udjelovati u ovom izvještaju. Dakle, imamo dva izvjestitelja. Naša je tradicija da e, e, izvijestite e, gospodina zastupnika Viotija. Odmah ćete dobiti riječ. Ali, kao prvo, molimo našeg Izvolite. Gospodin Valkar Selima, riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja sam na početku eh, htio zahvaliti gospodinu Vjotiju što je došao na sastanak našeg odbora kako bi razgovarao s nama o ovoj itekako važnoj tamo. Poljoprivreda je pretrpjela mnogo u proteklih nekoliko godina, velika promjenjivost cijena, nepoštačno je tamo. Poljoprivreda je pretrpjela mnogo u proteklih nekoliko godina, velika promjenjivost cijena, nepoštene prakse u cijelom opskrbnom lancu, odlazaka stanovništva iz ruralnog područja su samo neki od e, problema s kojom se ovaj sektor suočava za 2019. No, svak, i ja se svakako brinem za posljedice koje bi mogao imati neuspjeh e, pregovora o izlasku Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Još mi se čini da moram izraziti svoju zabrinutost oko trpjeli štetu zbog ruskog veta koje to će isteći 30. lipnja. Bojim se da ukidanje tih mjera pomoći će samo pogoršati situaciju u tim sektorima i to srednjeročno i dugoročno i zbog toga smatram da bi trebali biti produljeni. I na kraju bih iskoristio ovu raspravu da izrazim svoje to srednjeročno i dugoročno i zbog toga smatram da bi trebali biti produljeni. I na kraju bih iskoristio ovu raspravu da izrazim svoje potpuno odbijanje prijedlogu prema novom prijedlogu komisije o novom višegodišnjem financijskom okviru prema kojem je iz ZPP-a su sredstva za ZPP smanjena za 5%. Smatram da Europska unija mora spasiti sredstva koja su namijenjena tom sektoru zato što je ZPP već pretrpio određene rezove u prošlosti i smatram da bismo morali imati i strože pravila o zaštiti okoliša. Gospodine predsjedniče, e, ZPP je i dalje ključan alat za zadržavanje stanovništva u poljoprivrednim, e, u ruralnim područjima i moramo im osigurati e, i njima dostojan život, ali i kvalitetnu opskrbu hranom. To je moja prva i glavna poruka koju sam vam htio prenijeti vama i odboru za e, proračun. Ti kasnije možete odgovoriti na komentare koje će se pojaviti za vrijeme e, rasprave. Hvala vam. Hvala e, vama predsjedniče, hvala vam i odboru na gostoprimstvu. Ja evo sam na turneji E, posjećujem i ostale odbore, mm, tako da i nemam, tako da nemam jako puno vremena. Tako da ću reći samo dvije stvari. Kao prvo, čestitam odboru i kolegi Dorfmanu na tome što ste usvojili izvještaj o reformi ZPP-a. To je vrlo važna inicijativa i ne želim samo zahvaliti kolegi Dorfmanu, već mislim da je to i snažna poruka odboru za proračun. Ja bih sad još istaknuo ono što govorim u svim odborima. Za mene je ovo trenutak u kojem ja slušam, slušam što vi svi mislite. Za dan, danas još uvijek nemamo niti nacrt proračuna Europske komisije, što vi svi mislite. za dan, danas još uvijek nemamo niti nacrt proračuna Europske komisije, zato što će biti predstavljen sljedeći tjedan, 23. svibnja. Tako da govorimo više hipotetski, nemamo baš e, konkretne činjenice. a moj cilj kao i cilj mojih prethodnika bio je da ostvarim što je moguće e, šire slaganje i među političkim klubovima, ali i e, u cijeloj instituciju. Volio bih imati podršku svih odbora i nastojati e, udovoljiti svim odborima i svim njihovim željama. Čuo sam mišljenje vašeg izvjestitelja, hvala mu na ljubaznim riječima. I ja sam to e, već uvrstio u smjernice o kojima smo glasali u um, ožujku. Naravno, svi znamo koliko je važno za uh, već uvrstio u smjernice o kojima smo glasali u um, ožujku. Naravno, svi znamo koliko je važno zadržati zajedničku poljoprivrednu politiku, koliko je, koliko je ta politika važna za poljoprivredu. Drugi element je važnost poljoprivrede i poljoprivrednih politika u okviru e, proračuna i u proračunu moramo osigurati sredstva kojima će podržati ovako važan gospodin. I to neće, a to jest kao što već i sam izvjestitelj spomenuo, Brexit neće utjecati na proračun za 2019. No, jako je važno da e, ako budemo e, ostvarili dobru suradnju i dobar rezultat za e, proračun za 2019 ako budemo e, dobro surađivali na temi poljoprivrede u okviru ovog proračuna, mislim da to može poslati vrlo važne poruke e, kako bismo vratili ono mi poljoprivrede u okviru ovog proračuna. Mislim da to može poslati vrlo važne poruke e, kako bismo vratili ono. Izvolite na neke sadašnje e, probleme koji se odnose na proračun za 2019. Nažalost, u mač drugih e, regija također, a Baltičke zemlje, Slovačka, Rumunjska, će također biti pogođene tim problemom. Stodini su mogli biti e, plasirani na tržište i molim vas sve da nas podržite. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Katajnen. Gospođa Katajnen. Sektor tärkeä, Hvala lijepa. U smislu... To je važno za poljoprivredni sektor. Mi se sada više konsultiramo možda o vfo ali proračun mora ostati u najmanju ruku na starom nivou, jer je situacija za poljoprivrednike već vrlo teška njihov je dohodak samo 40% prosječnog dohodka drugih sektora. Moramo se naročito brinuti za poljoprivrednike u zaostalijim područjima. E, moramo se brinuti i za dobrobit životinja kao i za kvalitetu hrane. Ako želimo osigurati našu budućnost, moramo biti konkurentni, moramo biti inovativni i uvoditi mlade poljoprivrednike u sektor. Želim naglasiti važnost e, mliječne industrije. U proračunu za sljedeću godinu moramo uzeti u obzir probleme koje nam uzroka Rusija na to proračun mora reagirati. E, proizvođači mlijeka, naročito u Finskoj i Baltičkim zemljama, jako trpe od niskih cijena za proizvođače. Usprko svih e, napora e, nismo mogli nadomjestati Rusiju kao izvoznika Eh, na prodaja eh, mlijeka u prahu je dovela do pada proizvodnje u mnogim zemljama i do pada cijena. Eh, moramo podupirati proizvođače mlijeka. Oni su pada, oni trpe zbog sankcija, ruskih sankcija i zagrijavanja, zahuktavanja tržišta moramo e, održati izravna plaćanja. Ću biti brz. Najprije zahvaljujem e, Danijeleu i e, našem izvjestitelju, gospodinu Varkalseru. Hvala svima i na naporima za zaštitu sredstava namijenjena za pak. Mm, nemojte zaboraviti, mi od poljoprivrednika stalno sve više i više tražimo i sa ozelenjavanjem i drugim mjerama. Stalno od njih tražimo nove napore i dajemo im nove obveze. S druge strane pak im e, smanjujemo sredstva. Jedan dio tih e, smanjenja tih sredstava je povezano sa Brexitom i moram postaviti onda ovo pitanje. Pa dobro, ali zašto poljoprivrednici moraju plaćati e, zbog želja, pogrešnih želja britanskih građana. E, građanina. Ja stvarno nije mi to jasno. Hvala. Na, naravno, naše kolege u Devu će reći da ne želimo zaista provesti te rezove. Kušajmo ovu zadnju milju pretrčati u, smislu konkurentnosti i doprinose država članica njihovom proračunu. Znamo da su neke države članice više uplatile u državni proračun. Što se tiče današnjeg pitanja, jako je važno gdje ćemo provesti te rezove. Prošli, puta kad sam bio, u Rumunjskom, bio sam prošli tjedan, tamo sam se sastao svoje, svoje poljoprivredna gospodarstva. Treba nam sustav koji omogućuje malim i velikim poljoprivrednim gospodarstvima da dobiju potporu prema svojim potrebama. Mladi ljudi ne žele tamo ostati. <clears throat> Hvala predsjedniče. Nemam ništa originalno za reći. E, proračun za 2019 e, nas priprema već za sljedeći VFO, moramo se pripremiti na manje sredstava ali e, proračun e, mora spoznati i uzeti u obzir važnost prehrane i proizvodnje hrane. Mm, mislim da ovaj proračun e, mora uvjeriti i vratiti povjerenje, povjerenje poljoprivrednog sektora. Moramo uzeti u obzir i ovo što je rečeno u Rusiji mm, E, Brexit je također važan. E, od 2019. E, Britanija više neće biti s nama, pa moramo znati koje će učinke to imati. Naročito na području mesa. Imat ćemo tu vrlo teške zadatke. Moramo odgovoriti na sva ta pitanja. Mislim, mislim da moramo izmjeriti potrebu e, visokog e, proračuna za 2019. Od 2019. bismo mogli imati e, imploziju u poljoprivredi. Hvala. gospodin Hojsler, izvolite. Uh, Hvala što ste mi dali riječ. Prva do 27. ja pretpostavljam da sada zapravo ne želite da o tome sada govorim, to treba biti neka druga prilika. Treba biti vrlo jasan. Proračun za 2019. njegov prijedlog temelji se na 28 država članica. Mi smo u položaju u kojem vrlo pažljivo pratimo razvoj u pogledu tih vrlo teških pregovora i naravno ako ostanu neke neizvjesnosti za 2019. komisija će moći i spremna je donijeti izmijenjeni proračun ako to bude e, potrebno. Ako se doista dogodi Brexit sada, temeljimo proračun na scenariju 28 država članica, no ako se nešto dogodi, komisija je spremna e, donijeti potreban izmijenjeni e, proračun. E, druga primjedba odnosi se e, na, odnosno odnosilo su se na e, e, e rusk, zabranu u odnosu na Rusiju. Mi smo do odnosi se na, odnosno odnosilo su se na rusk, zabranu u odnosu na Rusiju. Mi smo došli u našoj analizi do zaključka da je do toga došlo, da te zabrane došlo u kolovozu 2014. Dakle, skoro ćemo pronaći nova rješenja i doći ponovo do normalne situacije. Proračun koji se temelji na 2019. u ovom trenutku ne predviđa nekakve konkretne mjere za posljedice e, ruske zabrane. E, što se tiče treće e, trećeg elementa, kakve konkretne mjere. No, Ponavljam, i tu je ista situacija. Ako dođe do posljedica zbog afričke svinske e, groznice, ako svaku konkretnu situaciju e, mi imamo pričuvu e, za 2019. Dakle, to je pri... Hvala svima. Imate mogućnost, izvolite. Hvala vam. Kao što sam i mislio, bilo je važno doći na ovaj sastanak, jer mi je bilo bitno čuti i tehničke i e, političke aspekte svake teme. To je Biće je vrlo bitno da odbor Agri E, formalno ili neformalno bude stalno u kontaktu sa mnom kako bih mogao ispuniti e, te specifičnosti. Tražim vašu podršku, političku podršku i u odnosima sa zemljama članicama. Zato što kad budemo u fazi miranja na jesen, e, tu ćemo razgovarati sa vijećem, a eto imam iskustva već jedno četiri takva mjerenja, e, tamo ćemo sigurno slušati o tome kako određeni troškovi nisu bitni, kako određena ulaganja nisu bitna, a ja ću od svih svojih e, kolega i u, i u odboru za proračun i u drugim odborima tražiti da razgovaraju sa nacionalnim parlamentima i pokušaju im e, objasniti na zašto je važno ulagati u europski proračun. Hvala vam svima na pozornosti i mm, do sljedećeg puta. E, uvaženi zastupniče, privrede i o tome e, koliko ona ovisi o klimatskim promjenama, prirodnim katastrofama i tako dalje. O tome smo razgovarali u odboru i kad smo govorili o E, mjerama za ublažavanje posljedica e, embarga. Sve te okolnosti koje sa sobom nose određene rizike, evo njima treba i tekako voditi računa. Hvala. Da. Hvala vam predsjedniče. U principu ništa posebno, želim samo zahvaliti našem gostu, predstavniku e, odbora za proračune, gospodinu Biotiju. Mislim da e, je ovaj razgovor bitan zato što, znate, da treba otvoriti vrata ovom e, izvještaju. Znate da je rok za podnošenje amandmana bilo krajem travnja, predstavljeno je nekoliko desetaka amandmana i dobio sam jako puno ideja baš kao i danas poslije podne. Tako da na temelju svega toga ću e, pokušati sastaviti e, jedan uravnotežen tekst kojem ćemo nastojati obraniti naše poljoprivrednike. To je naš zajednički cilj. I ja sam e, u potpunosti uvjeren da svi mi u institucijama radimo sve što možemo kada recimo govorimo o ruskom vetu, postoji određena e, nevoljkost da se ta pomoć proširi, poveća. Ja ću se u petak sastati u, sa poljoprivrednicima u Mursiji, u mom kraju. I ja im moram reći, pa pogledajte, ja zapravo ne znam što da vam kažem jer ne znam što će se dogoditi sa e, ruskim embargom. A taj odgovor se neće nikome svidjeti. Bojim se da ih to neće umiriti. Isto tako kad govorimo da istina je, to neće znatno utjecati na proračun za 2019. Ako na kraju mm, pregovori ne uspiju, ako mm, u pregovorima se osjeća frustracija zbog preksita, pa gdje se onda nalazimo? Nesigurnost je najgore što se može dogoditi u bilo kojoj gospodarskoj aktivnosti. A posebice e, u poljoprivredi. Poljoprivreda je uvijek e, okružena nesigurnostima, a sada još na to dodajemo i političku nesigurnost. I sad mi danas u ovom trenutku ne možemo e, našim poljoprivrednicima dati konkretne odgovore. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. E, završamo, završavamo ovu temu i prelazimo na sljedeću. Nepuštene trgovačke prakse među poduzećima u lancu opskrbe hranom. Prijedlog direktive je objavljen. E, prijedlog direktive o e, nepoštenim trgovačkim praksama. E, te prakse imaju dugu tradiciju i zapravo smo jako dugo vremena čekali prijedlog komisije na tu temu. Željeli smo osigurati nekakve zaštitne mjere na razini Europske unije. U međuvremenu su se zemlje članice pokrenule i uh, usvojile neke nacionalne mjere, ali naše tržište je jedinstveno tržište i zbog toga su nam potrebne mjere na razini Evrop, cijele Europe. Ovime se bavi odbor iz, iz Slovačke, kolege iz Slovačke, zatim je povjerenik Hogan osnovao jednu radnu skupinu Zatim smo dobili izvještaj odbora IMKO. A i mi smo kao odbor e, dali svoj doprinos zahvaljujući e, radu kolegice McGinnis. Ja bih sad odmah dao riječ našem izvjestitelju, zastupniku De a nakon toga ćemo čuti i mišljenje mm, predstavnika komisije. Danas e, imamo jako puno predstavnika komisije i baš mi je drago da to vidim. Hvala vam što ste došli. E, izvjestitelju, izvolite, imate riječ. Hvala vam. Evo, molim vas samo da mi posvetite pažnju na par minuta. Kao prvo, kao što je rekao predsjednik, želim reći da je ovo dobar prijedlog, e, rezultat gotovo deset godina rada, rada i u parlamentu i u komisiji. Nakon nika, a to je predložila i radna skupina o, poljoprivredno-prehrambenom tržištu. Svi kolege se sigurno sjećaju te radne skupine Eh, jako nas je to inspiriralo za vrijeme rada na uredbi Omnibus. Cilj ove direktive je vrlo otišli korak dalje. No istovremeno moramo voditi računa o eh, ravnoteži koje je opća uprava Agri eh, propisi već predviđaju neke od tih zaštita, neke od tih jamstava. Zatim unapređenje E, Naravno tako e, zemlje članice mogu produljiti taj, to jest proširiti taj popis. Program rada. Mi planiramo krenuti odmah, a ambicija je da već 10. lipnja u odboru za poljoprivredu predstavimo naš. E, to je moguće više prijedloga od zastupnika jer bih volio izbjeći da kasnije se moramo e, organizirati oko e, sa stotinu i stotinu amandmana. Volio bih u sam izvještaj od samog snu e, o izvještaju glasamo tu u odboru, a da onda na plenarnoj glasamo u desetom mjesecu na prvoj ili drugoj plenarnoj. Već smo imali dva sastanka, već smo imali dvije razmjene mišljenja, tako da već je mnogo toga učinjeno. dođemo do, e, do kraja tog postupka. No, pri, u svemu tome vam moram reći da moramo pobijediti u jednoj bitci, jer kao što znate, odbor IMKO vrlo jasno za poljoprivredu. Stoga e, mora biti dodijeljena nama, našem odboru. ko zapravo onemogućili da završimo ovaj posao do kraja saziva. Stoga, e, dakle, i politički i pravni razlozi su tu i prema njim poruke e, kako bismo kasnije dobivali što manje amandmana i kako bismo na vrijeme, to je, to je istina, i trenutačno se u tajništvu e, vodi dijalog. i mislim da se naše oblasti vrlo dobro brane u okviru tog, tih pregovora. A sada da čujemo izvjestitelje u Sijeni e, po dvije minute, a ostali će govoriti po minutu. Zastupnica Megines ima riječ, ona već radila na tome, tako da, eto, izvolite. Hvala je kraj ovog mandata. To traži e, da budemo disciplinirani, e, da se držimo e, obuhvata primjene ove argumente, ali mislim da će se voditi rasprava o tome između odbora. Možda bi nam predsjednik mogao reći kada će to biti rješeno, Jer e, razmatrati članak 54 da će možda to tražiti postoji li nešto što e, mi trebamo imati na umu i, i onoga što e, javne vlasti državom članicama smiju ili ne smiju raditi. Hvala. E, myśmy udzielili odpowiedzi e, pani da dali smo e, jasan odgovor predsjednicima klubova govorimo o nadležnostima ta je obavijest poslana odgovarajući sadržaji. To se, smo također stavili u to pismo. Možemo na osnovi ove e, diskusije dati dalje e, argumente. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Ležnosti odbora Agri. Važno je da se toga držimo. što zato što mislim E, kako je vrlo, kako je vrlo jasno e, zaista e, donesemo ovaj propis. U, ja bih htjela možda više nego bilo ko drugi željeti da se to ne pravi za obzir kod formuliranja prijedloga koji je pred nama. Veselim se što ću raditi sa izvjestiteljem, tako da izvod dobre osnove sad ovdje nisam baš e, svaku riječ pročitala, ali veliki dio izjave komisije sam pročitala i želim zaključiti i reći da 94% Gospođa Hvala lijepa. E, I za mene je to jako važno. E, stoga dajem potporu gospodinu De Castro. To mora ostati tema Algrija. Moramo jasno reći na jednom mjestu gdje komisija nije jasna. E, prijedlog e, komisije e, odnos trgovine sa našim prerađivačima, sa proizvođačima hrane. Mm, um, a isto tako odnosi prerađivačke industrije sa poljoprivrednicima um, mnogi poljoprivrednici šalju to svoje proizvode jednom velikom e, prerađivaču. Stoga je važno da to ostane u e, našoj nadležnosti. Naravno, ne, ne želim da se taj izvještaj e, proširi i da izađe iz naše nadležnosti. Problem je da imamo jednu veliku tržišnu koncentraciju na području proizvodnje hrane. mora se nešto dogoditi sa pravom. Čulo. Gospodin Čolo ima riječ. Bolja usluga, a i osigurati što bolje uvjeti na jedinstvenom europskom tržištu. Znamo da su poljoprivredni proizvođači kao prvo, vidim da tu nedostaje jedna opća definicija e, nepoštenih trgovačkih praksi i praksama između potrošača i, e, e, i poduzeća. Tu, već, tu već postoji definicija, mogli bi nju uzeti. Bojim se da je to malo riskantno, jer ne bih volio da to zapravo bude izlaz stražnje izlaza za multinacionalne tvrtke. I na kraju, što se tiče e, distributeru, a ja mislim da bismo zapravo trebali ići ići prema dobavljačima pomoći njima, a ne e, otežati im posao sa dodatnim administrativnim. E. Hvala vam. Ja zahvaljujem go izvjestitelju Dekasa Adlandešna. Želim vam u tome sreću. Već je 20 e, država članica donijelo zakonodavstvo u tom smislu, e, što učvršćuje našu poziciju. E, moramo osigurati dobro funkcioniranje unutarnjeg sektora, njihovu konkurentnost trebamo e, jake e, jaka tijela u državama članicama koje će to osigurati. To je jako važno za e, cijelu poljoprivrednu industriju. Moramo osigurati da se države članice drže direktive ali i da daju svoje ocjene kako bi se moglo e, postići usklađivanje. Ova direktiva e, mora e, se odnositi na veću skupinu proizvođača. Moramo to proširiti i na srednje velika gospodarstva. U malim državama članicama bi e, ta direktiva se odnosila samo na dio e, gospodarstva. Gospodin Kasi. E, ima smisla Agriju uzeti ovaj predmet samo ako iskoristimo tu priliku i ojačamo to pitanje. Sjećate se kad je povjerenik bio pred odborom i kad sam postavio pitanje Zašto to izvješće nije snažnije? A on je rekao da počinjemo od položaja e, koji će e, omogućiti su zakonodavcima da se suglase. Ja mislim e, da se moramo pobrinuti da u ovom izvješću piše ono što mi moramo učiniti, a to je osigurati zaštitu poljoprivrednika od e, e navalnih poslovnih e, odnosa. Ključni prijedlozi, nažalost, ne, daju nužna jamstva e, koja će osigurati da su poljoprivrednici sigurni, E, i e, imamo gotovo ovdje e, revolucionu ideju da poljoprivrednike treba platiti barem kolobiti. Ma, u prodaji nisu baš raširili ruke, oni su prčno tihi u odnosu na ovaj prijedlog. Čini mi se da ih baš jako ne brine taj riješiti one odredbe koje su trenutačno ugovorima kojima Gospodine predsjedniče, e, očito je e, da ovaj izvještaj mora biti u nadležnosti našeg e, odbora. pasnimo promjene sporazuma kad kupac recimo poništava unilateralno jednostrano aksi. E, e, dodana vrijednost e, proizvoda i, analiza utjete pete zabranjuje takove prakse. Moramo imati jednu minimalnu listu kako će, zašto ne spojimo ova dva pristupa Eh, također podupirati kreativnost. Eh, eh, glavna uprava za tržišno natjecanje jednu zabranu u nekoliko zemalja, ali tu imamo problema što se tiče ove sive liste proizvoda. E, treće, e, e, market distributera i o tome se govorilo. Imamo ekonomsku dominaciju distributera, pa tako poljoprivrednici čak ne pokrivaju cijene proizvodnje. To je važno za određene države članice. Nadam se da ćemo obaviti dobar posao u pripremi ovog dokumenta. To je da smo se našli usred krize. Snažno vjerujem e, da je samo naš odbor sposoban raspraviti i nabrojati. Gospodine predsjedavajući, ja se u potpunosti slažem sa onima što je rekao gospodin Castro i čestitam odboru nabnici i stočari. Isto tako, naravno, napokon imamo i dokument kojeg se iz sektora traži već više od deset godina. No mislim da nije dobro da se područje primjene e, ograniči na mala poduzeća i da zatim obveza, to je barem na španjolskom teško izgovoriti, ali smatram da bi trebale sve strane imati mogućnost, pod ova direktiva trebala e, uključiti. A sada gospođa Šrajer. Hvala vam. U nizozemskoj supermarketi eh, plaćaju sa znatnim kašnjenjem svoje dobavljače. Već sam eh, zadnji put o tome govorila. Mm, Na taj način se poljoprivrednicima ne osigurava pomoć, a nakon toga još interveniraju i banke koje supermarketima daju pogodne kamatne stope. A danas predsjednik e, govori da moramo govoriti e, dakle o široj temi nije istina da IMKO brani samo interese potrošača, a isto tako nije istina da ni supermarketi e, brane samo interese potrošača i na taj način vrše pritisak na proizvođače. Ovo je tema o kojoj već godinama razgovaramo, tema je aktualna i nizozemskoj no uglavnom sve ovisi o moći multinacionalnih kompanija koje su te koje uglavnom odlučuju što će se događati. Zatim, ovo nije uredba, već je to te, samo direktiva i to je stvarno šteta. E, ima male sumnje o jednom mogućnosti direktive e, i uredbe o čemu govorimo, govorimo o multinacionalnim kompanijama. E, ne znam kako će ta direktiva urediti to pitanje. Ženje e, na četiri, e, to me zabrinjava. Ako ne integriramo sve dionike u toj direktivi, to je nadrealistično Eh, jer će to imati domino efekt. A ko će biti najslabija? Ali naravno podržavam ovaj eh, izvanredno važan eh, rad našeg izvjestitelja. Gospodin Des ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Eh, zahvaljujem Paulu de Castro što je priredio ovaj izvještaj. Eh, eh, zahvaljujem i komisiji, već 14 godina čekam takav prijedlog. Ne bojim se ovakove direktive, ja sam sudjelovan kad, kad smo imali, kad smo govorili o doprinosima za okoliš E, e, e, evo, ali uspjeli smo o, o tome da to nije bilo napravljeno bi naši porezni obveznici to još plaćali. Cijena, cijena mlijeka u Briselu je proizvođač dobiva 50 centa, a prodavač dobiva 2 eura za tu litru mlijeka. Naravno da ne možemo određivati cijene, to je pitanje potražnje i, ponude, ali moramo imati neto neto cijene. E, mislim da E, trebamo nešto poduzeti. Zahvalna sam komisiji. Mislim da moramo poboljšati naš prijedlog tako da ima i učinka. Gospodin Flanagan ima riječ, izvolite. Hvala lijepa na onome što ste do sada rekli. Ja mislim da je zanimljivo ono što je rekao zastupnik Egnju. E, supermarketi to ne. Poljoprivrednici ne mogu tako dalje jer više neće postojati ako to tako bude se dalje nastavilo. Stvari se ne mogu nastaviti kakve jesu. E, danas e, se pitam Zašto donosimo uredbu prije direktive? Ovo je problem koji postoji diljem Europe i da smo ozbiljni u tom pogledu e, smanjili naknade za roaming. E, kako smo to učinili učinkovitim? Nismo koristili direktivu jer smo znali da to neće funkcionirati. E, e, e, mi ovdje koristimo direktivu i ja sumnjam da je to zapravo zato što ne želimo ništa postići jer su supermarketi moćni i ovdje govorimo o hrani o jedinstvenom proizvodu i na posljedku tu treba uzeti u obzir cijeli lanac hrane E, e, poljoprivrednike, e, oni koji su u prerađivačkoj industriji i malo prodaje. Evo to je ono što želim reći. Bilo bi dobro da čujemo sve glasove ovdje. Gospodarczym, ekonomicznym Trebali bismo čuti i glasove e, poljoprivrednika izvan našeg odbora na proširenju obuhvata ovoga i zato podržavam pa ono što je malo rekao. Opasno se sajest u tome da nećemo hvala gospodine De Castro na ovom e, e, uvodu u ono što imamo pred nama za nas u službama komisije sasvim je jasno E, da se radi o dizanju teških utaga, da kažemo teškom poslu. Mi e, smo nekoliko godina u više navrata pokušali nešto e, koji je stavljen na raspravu. Isto tako bih rekao kako se e, ne radi samo o nepoštenim trgovinskim praksama. Imamo i nekoliko drugih inicijativa koje idu upravo u istom smjeru, e, a to je poboljšanje položaja poljoprivrednika u e, lancu opskrbe hranom a i zajedničkog tržišta, a isto tako znate da intenzivno radimo na E, observatorima tržišta i na e, transparentnosti koju tu želimo uvesti. Područje e, observatorija tržišta je samo jedno od područja na kojem radimo i želimo poboljšati aspektu transparentnosti našeg zajedničkog posla. Nepoštene trgovinske prakse uvijek su element E, dobrog trgovinskog ponašanja e, i e, provedbe prakse koje su daleko od poštenog poslovanja. To je svima jasno, zdravorazumski je to jasno, ali mi to moramo prenijeti u politički kontekst i vi ste to napravili ovdje. Vaša rezolucija je šestog mjesta. Imamo i zaključke vijeća iz prosinca 2016. i to je puno pomoglo. E, imamo i radnu skupinu za e, e, poljoprivredno tržište koje je povjerenik osnovao, dalo nam je puno ideja, sve su sad tu, o njima i dalje trebamo raspravljati dialoga. Imamo i ekonomski kontekst našeg rada, E, e, imamo uspješnu reformu od 1922. E, sa tržišnom orijentacijom zaista traže da osuvremenimo naše prakse i način na koji komercijaliziramo naše proizvoda. Sve to zahtjeva usklađivanje koje sada želimo postići. A promjenjivost cijena je pojava s kojom se moramo nositi na način e, da dođemo do situacije da smanjimo rizik za proračun, ak 43 e, e, ugovora, to je poljoprivreda za nas u komisiji, to je potpuno jasno, potpuno jasna situacija i svakako e, uglavnom e, e, mislimo na one dobavljače koji su mala i srednja poduzeća, ne Isto bismo tako željeli osigurati minimalnu zaštitu putem popisa zabranjenih trgovinskih praksi E, željeli bismo dati minimalne oblasti država članica koje one trebaju e, e, izvršavati u smislu koordiniranja a mi iz europskih službi željeli bismo imati zajedničko razumijevanje to, o to raditi, mogu i dalje od toga ako je to nešto što ne žele i to je e, upravo e, sloboda, e, diskreciona sloboda koju oni imaju osobito u vijeću. Nepoštene trgovinske prakse, samo ih je četiri ovdje spomenuto, ali znamo da ih ima više, to je svakve elemente i mjere stave na stolnu raspravu, osobito za raspravu sa drugim dionicima, a isto tako osobito i sa e, našim e, suzakonodavstvom u e, zakonodavcem u vijeću. Imamo vrlo jaki prve prigovore, pritužbe ako, e, ako je e, to potrebno. Želimo da ta tijela vlasti mogu na svoju inicijativu pokretati istrige e, po pritužbama. Isto tako želimo omogućiti izricanje novčanih kazni. One su na javna informacija u slučaju da se donese odluka i javno će se objavljivati i novčane kazne. I isto tako, a to je vjerojatno srž onoga za budućnost, moramo koordinirati države članice, način na koji oni obnašaju svoje ovlasti, e, i prijedloga. Sve to treba detaljno raspraviti sa državama članicama, ali doista sam uvjeren da imamo vrlo dobru osnovu za vrlo konstruktivnu raspravu i za vrlo konstruktivan put naprijed kako bismo riješili sve, e, sva ta pitanja e, koja e, smo evo ukratko ovdje nabrojili. Hvala vam. Prije nego dam riječ izvjestitelju, moram reći da u cijelom lancu opskrbe s hranom dosta više dijaloga. Istina je da su zakonodavni prijedlozi e, temelj. smo sastanak sa proizvođačima, prerađivačima, e, trgovcima. Tada je komisija e, zabranila dolazak nekim subjektima. I jedino ćemo na taj način riješiti sve naše probleme. Evo riječ ima uh, za, e, Koliko neprijatelja možemo imati s ovom e, direktivom? Stoga je jako važno da imene tog članka bojim se da ćemo ići u nekom drugom smjeru, a to je smjer odbora IMCO. Stoga pazite, moramo ostati u pomane budu E, sažeti i da sve idu e, u smjeru vizije ovog odbora. Jedino ćemo tako doći do radili na omnibusu, tamo smo napravili nešto što je gotovo čudo. Trebalo nam je 18 mjeseci. A evo, danas se od nas traži da napravimo dvostruko od samog čuda, dakle da sve završimo u manje od 7 mjeseci. Tako da bojim se da e, nećemo biti uspješni ako ne uspijemo to napraviti u ovako tjesnom vremenskom okviru i zbog toga stvarno moramo sažeti naše ambicije. Sve su on nacionalnih zakonodavstava i zbog toga smo i u raspravi sa vijećem čuli svi žele, naravno mi ćemo učiniti sve što možemo i mm, Radit ćemo naravno sa svim kolegama, dakle s grupom po grupom. Kraja ovog saziva, hvala vam. Hvala vam. Ja se stvarno nadam da ćete uspjeti i da ćete pronaći vremena da razgovarate sa svim predstavnicima opskrbnog lanca. Ja se nadam da će i oni prihvatiti ovu direktivu, a to je moguće samo ako je dobro razumio. Naravno da neće biti svi zadovoljni, ali svakako je bolje sa svima razgovarati, a ne e, ignorirati. Hvala komisiji e, i hvala svima ostalima. A sada prelazimo na zadnju e, točku. E, riječ je o izlaganju predstavnika komisija o trenutačnom stanju uvoza peradi iz Ukrajine. Oprostite, malo se žurim, ali vremena nemamo više puno. Predstavnici e, Kopeko Džeke su e, nam govorili o šteti o e, uvozu određenih dijelova peradi iz Ukrajine i to prema e, dubokom i sveobuhvatnom sporazumu e, sa tom zemljom. Sa tom zemljom. Dakle, dokumente koje smo dobili od strane AVEKA, dobili smo ih čisto informativno mi u odboru. Postoji i kopija koja, pisma koja je 27. travnja poslana povjerenici za trgovinu Cecilije Malstrom e, kojom se od nje traži da odmah poduzme mjere kako bi se ova situacija riješila. Kao što sam e, primijetio sa pomoći našeg e, tajništva, ovaj problem proizlazi iz tehničkih problema. Zbog toga što određene E, tarife se zapravo e, nisu koristile na primjeren način i to se odnosi na određene dijelove peradi. U ovom slučaju e, dakle te su tarife snižene na nulu i nisu navedene nikakve ograničenja. To znači da se na taj način zapravo u Ukrajini su stvorili jedan novi komad mesa peradi koji do sad još nismo ovaj, e, koristili. Dakle, to su vam prsa sa jednim malim dijelom krila. I taj, dakle, komad spada pod e, tu stavku e, koja se nije dovoljno koristila. I tako su na taj način pronašli, dakle, izlaz i europsko tržište preplavili tim e, komadima mesa. A posljedice su bile ozbiljne, između ostalog i zbog e, konkurentnosti samih, e, to jest natjecanja svih e, aktera u e, zemlji, u Ukrajini. I to zbog toga što i e, hrana za životinje košta manje, uzgoj košta manje, a sve je to važno i u radu ovog odbora. Dat ću sada riječ gospođi Suzani Marasueli eh, koja je odgovorna za odnose sa Ukrajinom. Ukrajinom, gospođi Marasueli. Na, jes, je li naš strah opravdan? Istina je da eh, postoji ta praznina u, u, u, je li istina da postoji ta praznina u našim sporazumima sa Ukrajinom? je li zašto je uopće došlo e, do toga je li to zbog toga što je sporazum e, loše napisan jesmo li e, liberalizirali proizvode koje nije trebalo liberalizirati koje tehnička ili politička rješenja imamo na raspolaganju kako bismo riješili taj problem E, riječ dajem predstavnici komisije. E, predstavnici... Moj, kolega Luis Carafa koji je šef jedinice za životinske proizvode. E, prikazat ću vam prezentaciju kao ilustraciju o uvozu Peradi iz Ukrajine. Hvala. Imamo tri slajda, bit ću kratak. E, možda neki misle da je to nešto, nešto odvratno, ali o tome govorimo. Ovo je e, prsa e, peradi. Ovdje možete vidjeti normalno prsa jednu na tržištu. I zato je konkurentnost i gospodarska održivost industrije, peradarske industrije u Europskoj uniji ovisi o tomu koliko dobro mogu trgovati, prodavati na tržištu ovaj e, dio. E, upravo zbog te vrijednosti e, ovaj dio, ova prsa peradi e, u svim trgovačkim pregovorima koje je poduzimala Europska unija smatrali su se osjetljivim proizvodom europske industrije. I upravo iz tog razloga prethodni e, sporazumi pa i sporazum sa Ukrajinom e, nisu nikad liberalizirali ovaj proizvod. I evo, to je prije bilo tako, E, prsa peradi u EU. uniju. A sada mi govorimo o e, ovom dijelu koji možete vidjeti na ljevoj strani. To su prsa e, u koni i onda to nije su prsa. Nema tradicionalne E, možete imati e, cijelo tijelo, možete imati e, prsa, krila, batak, arabatak i mi imamo dijelove pileta ili peradi koje redovito koristimo u peradarskoj industriji, ali ovako odrezani dio je potpuno nov. To je novi dio i ne možete to razvrstati. I ali e, e, tu se zapravo samo radi o tome na koji način ćete razrezati e, to tijelo svoj uvoza u Uniju iz Ukrajine u protekle tri godine. Radi se o tarifskim linijama, to ovdje možete vidjeti da uopće nije bilo e, uvoza ovakvog puta se povećao uvoz 2017. u usporedbi sa 2016. Možete isto tako vidjeti na ovom grafikonu i e, ovaj dio koji je prikazan u svjetlo-zelenom, to je dio koji odgovara e, prsima i drugim dijelovima. Dakle, e, ovo je dio koji se radi ukrenjen Dakle, e, vidite da su te TRQ-ove e, sustavno e, mijenjali u Ukrajini. Ako pogledamo što vidimo na sljedećem slajdu, tu vidimo kako se uvoz razvijao protekle godine, upravo za ovaj dio, za dio koji kako e, se e, e, uvoz razvijao protekle godine, upravo za ovaj dio, za dio koji je koji, smo, koji je bio crveno prikazan na prethodnom slajdu. Ovdje vidimo da su količine koje su uvezene se kretale od, od 1000 tona mjesečno na početku 2017. na 4000 tona. Sad dolazimo do posljednjeg slajda na kojem se vidi kako e, je to izmijenilo ravnotežu, trgovinsku ravnotežu između e, Ukrajine i Europske unije u peradarstvu, u peradi. E, svjetlo plavo su, je, su prikazani uvozima 2014 imali pozitivnu trgovinsku e, e, bilancu, e, a sada imamo negativnu trgovinsku bilancu sa Ukrajinom u području Peradi i mi uvozimo iz Ukrajine dijelove zbog tog novog dijela rezanog na potpuno nov način E, on je doveo do tih rezultata. Evo toliko od mene. Novih e, komada piletine iz Ukrajine i to može imati značajne posljedice e, na tržište mesa u Europi. Ovaj komad mesa je vrlo važan za Europsku uniju da možemo mu dati samo određenu kvotu. Rekli smo da taj novi komad mesa su stvorili ukrajinski proizvođači, možda specifično da se iskoristi e, bestarinski ulazak na tržište e, da, na tržište Europske unije. U tom kontekstu e, nadležna tijela iz Ukrajine su pozvana da riješe tu situaciju u okviru e, sporazuma s Europskom unijom. Trenutačno Ukrajina razmatra svoj odgovor. Budu li se složili s našim odgovorom da to riješe u okviru mm, tog sporazuma, e, naš sljedeći korak će zatražiti od vijeća da se pokrene, pokrenu pregovore, da se izmijeni duboki i sveobuhvatni trgovinski sporazum. I nadamo se da ćemo uskoro moći dati detaljnije informacije o tome. Predložili smo im da taj sastanak održimo sljedeći tjedan. Pa Hvala vam. E, otvaram raspravu. E, zastupnik e, Šrajer ima riječ. Zastupnica, pardon. Hvala vam. Evo, drago mi je da sam sada čula predstavljanje komisije a na radiju ja se nadam da ćemo je uspjeti riješiti. Da, jer rekli smo očito je da postoji e, jedna praznina u zakonodavstvu i to se iskoristimo dopustiti da se ova pravna praznina ovako iskorištava. Hvala vam, a sada riječ ima uvoz ne samo peradi, već i jaja stižu nam jaja iz kaveza koja su godinama zabranjena u Europskoj uniji. I u Europu stiže i golema kuna zapravo koliko mesa stiže iz Ukrajine. Stoga jasno je da je ovdje riječ o nelojalnoj konkurenciji pa ali nema tarife za njih, nema pristabe carinske pa ih ne možete izvoziti, nego samo oni koji su popisani u sporazumu. Ja mislim da ćemo idući puta možda imati, e, da nazovemo ih pogreške u budućim trgovinskim sporazumima. Ja, sam jako za trgovinske sporazume, ali naše e, tijelo vlasti doma jako... mi, pan rozvinu problem. E, da, odlična su to Odlična su to pitanja i ste dobro Uh, uh, to postavili jer istina je da um, moramo iskoristiti, uh, imamo dobre standarde, a iskorištavanje ovog, um, ovih pravnih praznina, pa to je uvijek bilo vrlo lukavo. No, pazite. Ova situacija nije od jučer. To traje već par godina. Ova situacija nije od jučer. To traje već par godina. U komisiji zbog ove rupe u propisima. Mm, e, a ta osoba još i dalje pregovara o trgovačkim sporazumima. E, e, ciničan sam shvaćam koji je učanak ovo imalo na našu ne propise e, e, e, kojih se moraju pridržavati naši proizvođači pilića. To ih skupo košta. A a sada evo e, Ukrajina može e, izvoziti i e, indirektnim putem razne ceralije jer njima hrani piliće. Pitanje je je li sporazum dogovoren na pet godina, kako ćemo dugo još to trebati trpjeti? Pitam se što se može tu napraviti e, da svjetska trgovinska organizacija će e, dozvoliti da zaustavite e, taj uvoz ako Evropska unija dokaže da je to štetno po ljudsko zdravlje. Evo, da će se kosti nekako zaustaviti ustima i oštetiti usta potrošača. žitaricama. E, to će se također jasno pokazati tijekom ove godine. E, Ukrajini možemo predbaciti da e, ona indirektno izvozi žitarice i Rusija je veliki proizvođač i izvozimo imamo i uz ulaganje onda se proizvodnja širi a u Poljskoj onda to stvara ozbiljne e, girali. Prebrzo smo prihvaćali. Gospodin Kavski je tražio riječ. Izvolite. Prawej? Świetnie, Panie Przewodniczący, da imamo još e, rupe u propisima, ali svaki pravni sustav e, koji do sebe drži kaže da ako nje može spriječiti e, normalno se E, imamo mehanizme pomoći u takovim e, situacijama. Možemo li to e, dobiti analizu? Imamo djelovanje koje iskorištava, svjesno iskorištava rupe u zakonu. Možemo li to zaustaviti? Shvaćam da je, ovaj sporazum bio sklopljen na nekom lijeku u takovim situacijama. Gospodin Karski je profesor prava. Ja bih htio dodati sljedeće. Ako povakove rupe i onda je to tra, e, onda je do, došlo do uvoza u Evropsku uniju, oni često ti u tome određena poduzeća. Ja sam zato naravno da pomognemo Ukrajini, ona našu pomoć treba, ali to mm, mora e, koristiti Ukrajini, ali ne smije narušavati ili uništavati žišta. Imam samo jedno, imam samo jedno pitanje za komisiju. Pitanje se odnosi na ograničenja o slobodnoj trgovini, sporazum o slobodnoj trgovini. Nedavno, prije nego što sam, ja mislim, oni tamo koriste tu opremu a, e, i onda uvoze te proizvode na... Stoga ću ponovno dati e, riječ gospođi Marasueli. Prijevod funkcionira, čini mi se da da. Hvala lijepa, pokušat ću odgovoriti. Prvo u odnosu na Prostite, trebaju mi naočale. Što se tiče e, utjecaja e, ugovora, ne, međunarodnih ugovora ne brinite. Mi smo provjerili sve međunarodne ugovore o kojima smo pregovarali, koji su potvrđeni i niti u jednom ugovoru nismo E, našli liberalizaciju nekakvih drugačijih rezanih dijelova. Morat ćemo to pitanje ograničiti na ovaj sporazum sa Ukrajinom, to neće biti prošireno niti na jedan drugi međunarodni ugovor. Što se tiče vaših zabrinutosti o dobrobiti životinja, naši kolega u općoj upravi Sante bit će u puno boljem položaju e, e, i moći će bolje odgovoriti na vaša pitanja pitali, postavili pa ste nam pitanje o pravnoj analizi i o mogućnostima koje imamo. Analizirali smo naravno to pitanje. Što se nas tiče, najbolja opcija je pregovarati sa Ukrajinom u okviru DFTA, e, no ako, se ne, ako to nije moguće, onda ćemo pažljivo razmotriti alternative za rješenje te situacije. Moj kolega će dovršiti o tom pitanju. Da, možda samo malo pojasniti o pitanje koje je postavljeno u odnosu na pozitivan popis. Pa popis je pozitivan. Ovdje imamo izričaj e, gdje se kaže e, e, automatski se nešto primjenjuje. Uzmete e, pile i onda imate različite odrezane dijelove. Kada naiđete na odrezani dio koji je tako odrezan da se ne uklapa niti u jednu standardnu komercijalnu kategoriju, onda je to podrazno. Dakle, to je problem o kojem mi ovdje govorimo. To je novi odrezani dio na novi način to znači da sada ulazimo u nešto što se onda automatski primjenjuje. E, to je ono što se, dakle, to je ono što primjenjujemo automatski kada do, naiđemo na slučaj koji se ne može e, e, razvrstati u neku već prethodnih kategorija. Evo, imamo to samo sa Ukrajinom, ali to pa liberalizirala ostale odrezane dijelove. Pa mi smo pažljivo razmotrili sve tarifne linije dijelova pile, peradi, ali e, oni su tek naknadno stvorili ovaj novi način rezanja pilotinu. Hvala. Da. E, Evropska unija ima najbolje trgovinske sporazume na svijetu. A kaže se e, da Ukrajina ima najgoru korupciju na svijetu i evo to se potvrdilo. ja ću biti kratka. Imam e, suprotne informacije od, ovim, e, od ovoga što smo sada čuli. Htjela bih